Uh, colleagues, dear colleagues, we have to start. Drage kolege, moramo početi. Molim vas da se koncentrirate, moramo donijeti vrlo važnu odluku. Imamo konstituirajuću uh, sjednicu za predsjedništvo e, odbora moramo odabrati e, predsjednika odbora. Znate da je bivši kolega Valera imenovana za imenovana za e, povjerenicu. Stoga mi danas moramo izabrati novog predsjednika. Vidjet ćemo hoćemo li glasati ili kakvu ćemo proceduru slijediti, ali dobro da najprije najavim zamjenske članove. Gospodin Blaga će zamijeniti gospodina Kubiriusa, gospodin Salini mijenja gospođu Nibler, gospođa Tot, gospodina Gjurka, svi su oni ispučana, sada socijalisti, gospodin Zjukel mijenja gospodina Kalentu, gospodin Cheese, gospodina Heisera, Renew Europe, gospođa Bilbao Barandika, gospođu Ber, gospodin Ansip, gospodina Flegu i zelenih gospođa Paulus mijenja gospodina Bosa gospodin Karem, gospodina Pekšu, ID, gospođa Bild, gospo, mijenja gospodina Marijanija, kolega Roken, gospodina Čoneskog i Gue. Gospodin Botenga, njega će zamijeniti Cornelia Ernst. Eto, toliko od mene. I imamo kvorum. Stoga sada e, pozivam da se nominiraju kandidati. Good e, Dobro jutro. U ime Pučana mi predlažemo gospodina Buzoja za mjesto predsjedatelja odbora ITRE. Hvala. dobro jutro. Ja predlažem e, kolegu, kolegicu Milan. Sorry, Joel Milan. Joel Milan. Uh, consent kandidati, uh, da li se vi slažete da ste imenovani? slažete li se s time da se kandidirate za mjesto predsjedatelja? Dobro. So, um, Um, dakle, e, glasati ćemo tajno. Pripremite glasačke kartice. Imamo dvoje kandidata. Kao što znate, svaki zastupnik ima po jedan glas. Inače je to dakle EPP 18, SID 15, ECR 6, GUE 4 i nezavisni 4. U prvom krugu kandidat koji dobio apsolutno većinu glasova Naravno, broj se samo glasovi za. Dobro, onda predlažem da krenemo s glasanjem. Uh, Evo, samo sam se sjetio još jedne stvari. Dakle, gospodin Busoj, glasajte zeleno, gospođa uh, Puzon, glasajte Gospođa Milan, glasajte crveno. test Možemo testirati da li funkcionira sustav. Molim vas da vidimo da li nam uređaj radi. Dobro, pitanje. Jeste li spremni glasati? Izvolite, recite. Please, please change the seat. Dennis probajte se premjestiti. Kod ostalih kolega, da li e, sve funkcionira, Jeste isprobali? Jeste li sada spremni? Onda krećemo s glasanjem. Još jednom ponavljam, e, znate koji su kandidati, molim vas da glasate. E Imamo jednog pučana previše.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 Hvala vam kolege. Evo, dopustite mi da samo dam kratku izjavu. Najprije hvala vam od srca, hvala vam na glasovima i na povjerenju. Dužnosti predsjedatelja ću obavljati odgovorno i predano. Hvala EPP timu u odboru ITRE i koordinatoru e, gospodinu Kelleru te vice koordinatorici gospođi Karvaljoj te gospodinu Blagi iz moje delegacije koji su me podržali. I treba prema mojem mišljenju najvažniji odbor u ovom parlamentu, e, odgovoran za politiku industrije, istraživanja, energetiku te primjenu novih tehnologija te svemirsku tehnologiju. Zbog toga rad našeg odbora ima značajan učinak na život naših građana. Od nove komisije smo čuli da je jako puno posla pred nama i jako je važno da budemo e, glavni pokretač za promjene, ali isto tako da pronađemo odgovarajuća e, rješenja na izazove. Izazove koji se odnose i na klimatske promjene, ali i na radna mjesta te na europsku konkurentnost diljem svijeta. Treba nam ambicioznija industrijska politika, moramo osigurati tranziciju naših energetskih sustava ako želimo postići strateški cilj dekarbonizacije. No jednako je tako, osim dakle inspiri, osim toga što ćemo poslužiti kao inspiracija cijelom svijetu, moramo osigurati sigurnost naših e, radnih mjesta za naše građane te pravednu energetsku tranziciju. Stoga, drage kolege, veselim se što ćemo surađivati i što ćemo biti partneri u raspravi. Isto tako ću se boriti za zaštitu nadležnosti e, odbora ITRE i e, zalagati se e, za sve to za vrijeme mog predsjedanja ovim odborom. Hvala vam. short Hvala vam. Evo sada ćemo imati kratku pauzu, a pozivam vas da se vratite u 10 da nastavimo sa našim dnevnim redom. Hvala.